Ladies and gentlemen, please Dame i gospodo, izvolite sjesti. Nije potreban kvorum, no iako je jako ograničen broj e, sudionika na raspravi, ova sastanak se emitira posredstvom interneta, tako da ćemo nastaviti s radom i sljedećom točkom dnevnog reda i stoga pozdravljam gospodina Gabora i Klodija koji je imenovan u lipnju na mjesto direktora uprave za upravljanje krizama i planiranjem, dakle takozvani ISVD. Tema današnjeg sastanka jeste razmjena gledišta o europskom upravljanju krizama. Dakle, najprije želim pozdraviti gospodina Klodija i molim ga za jedno uvodno izlaganje koje će zasigurno biti zanimljivo. Madam Chair, thank hvala predsjednice. Dobar dan svima. Odušen sam što mogu biti ovdje i provesti poslje podne s vama. Ukoliko se ne varam, već ste imali razmjenu gledišta s Walterom Stevensom koji je predsjednik političkog i sigurnosnog odjela i koji je pokrio veliki broj tema koje se tiču pitanja kojima se bavimo dakle u političkom i sigurnosnom odjelu. Dakle, prije dolaska ovdje sam eh, se posavjetao s njim eh, i nastojat ću dakle ne ponavljati što je već rekao ili još gore ne reći ništa o nečemu što nije spominjano. Na temelju ovoga svega imate dobar uvid o tome na čemu stojimo s misijama, operacijama i isključnim dosijejima. I isto tako skori intervju i razgovori sa Federico Mogherini, e, novom viskom predstavnicom za vanjsku sigurnosnu politiku, e, mogli ste saznati dakle prošlog mjesta o tome kako ona namjerava postupati u ovoj oblasti. Naravno neću pokušavati ponoviti poruku, njenu poruku također. Ovo je prva prigoda koja mi se pruža da ovdje dođem i da se sasnim s vama ali iskreno se vjerujem da ćemo imati druge brojne prigode. No, već na samom početku želim reći kako sam ja osobno, a i moja glavna uprava, CMPD, uprava za upravljanje krizama i planiranje, spremni smo i voljni surađivati s vama. Ja ću biti jako počašćen ukoliko me ponovno pozovete kad god to bude potrebno i ukoliko dođe do nekih konkretnih e, rasprava za koji imate potrebe da vam dostavimo ili pružimo neke informacije ili da raspravite s nama, mi ćemo se svakako odazvati vašem pozivu. Vi ste nam doista potrebni i potrebno je da budete jako dobro obavješteni onome što se radi i onome na čemu se radi tako da ćemo vas mi obještavati o stvarima koje su u pripremnim fazama. Također trebamo znati koja su vaša mišljenja glede brojno, veliko broja tema i konačno, ali ništa manje važno, treba nam i vaša potpora. Ovo je dvosmjerna suradnja, dakle, obostrana treba nam vaša potpora i isto tako trebamo potrebno nam je da i znate na čemu mi radimo, što radimo i kako stoje stvari. Kao što je predsjednica rekla, ja sam, eh, ja ovdje radim, eh, evo, pet mjeseci od lipnja. I morao sam eh, se suočiti sa brzo, sa situacijom koja se brzo mijenja i nago mijenja. Kao što znate, ja sam radio u vanjskim e, službama već 30 godina, bilo da se radi o e, Ministarstvu vanjskih poslova Mađarske. E, zadnje mjesto gdje sam radio bio je NATO, gdje sam bio zamjenik glavnog tajnika za hitne sigurnosne izazove, dakle to je mješavina kibernetičkog kibernetički opasnost terorizma, nuklearnih problema i sličnih stvari. Dakle, mislim da e, mi sve to može prethodno iskustvo pomoći dakle da je to iskustvo zadovoljavajuće za osobu koja preuzima e, čelnu poziciju uprave za upravljanje krizama i planiranje. Još želim vam nešto reći o toj upravi jer vjerojatno neki od vas nisu upoznati s tom kraticom CMPD i s mandatom koji je naš. te bih mogao reći par riječi o našim glavnim prioritetima, barem kako ih mi doživljavamo, a onda isto tako o e, misijama i operacijama upravljanja krizama i par riječi o partnerstvima koji postaju sve važniji aspekt našeg svakodnevnog rada, bilo da se radi o e, međunarodnim asocijacijama, e, organizacijama ili e, pa, partnerima. Također bih želio navesti nekoliko e, izazova i našim operacijama za koje nemamo još jasne odgovore. Dakle, želim da znate koje su to dvojbe koje imamo. Dakle, započnimo sa cmpd To je dakle, kratica koja znači Crisis Management and Planning, dakle upravljanje krizama i planiranje. Tu se radi o služba koja je u sklopu Europske službe za vanjsko djelovanje. I to je u srži zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Osnovana je 2009. godine, dakle prije pet godina nakon zaključaka Europskog vijeća prema kojem se ohrabruje osnivanje nove jedinstvene službe za plan, strateško planiranje za operacije zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Kad se govori o operacijama, ovdje se misli na vojne operacije, a misije su civilne misije. Kada vidimo koji mandat naše službe vidimo da ima e, jedno napredno, napredno strateško e, planiranje. U narednom razdoblju hoćemo staviti veći naglasak na napredno planiranje. Dakle, kako ne bismo se bavili samo posljedicama kriza, već kako bismo pokušali unaprijed ponuditi neka, neke alternative za e, one koji donose E, odluke, dakle koje su mogući načini vođenja akcija, djelovanja, dakle i koje su potencijalne konsekvence jednih ili drugih odluka. Također imamo svoju ulogu u koordiniranju razvojnih kapaciteta, bilo da se radi o civilnom ili vojnom aspektu djelovanja. Kao što znate, što se tiče vojnog aspekta djelovanja, e, ključ, ključnu riječ e, ima PDA, dakle Europska agen, agencija za obranu koja treba koordinirati, u stvari mi smo ti koji koordiniramo e, suradnju između civilnih i vojnih e, kapaciteta. Zatim imamo odgovornost u sklopu djelovanja zajedničke vanjske i obrambene, e, sigurnosne i obrambene politike za e, partnerstva koja se uspostavljaju i postoje. I također se bavimo obučavanjem, organiziramo seminare, ima e, tu i koleđe europske sigurnosti i obrambene, dakle surađujemo s njima i isto tako izrađujemo politike i koncepte u određenom broju područja, bilo da se radi o svemiru, pa sve do E, povezivanja e, pravosuđa i unutarnjih poslova. Tu ima čitav e, dijapazon tema. A sad par riječi o velikim prioritetima koji su pred nama. Evo, najprije bih započeo sa sastankom Europskog vijeća iz prosinca 2013. godine. Vjerojatno se mnogi od vas sjećaju da je to bilo prvi sastanak Europskog vijeća gdje, koji je bio posvećen o pitanjima obrane u zadnjih pet godina. Dakle, to je jako važna stvar. I dobili smo lijep popis zaduženja od šefa države vlada, među, gdje ima 60 natuknica. Dakle, svi oni nisu jako konkretni zadaci gdje ćemo imati čelnu ulogu, ali u većini njih e, imamo vodeću ulogu. I mi izvještavamo, moramo podnijeti izvješće na lipanjskom e, sastanku, dakle godinu dana nakon što smo dobili ta zaduženja. I sad, kad kažem da je rok za ovih 60 zadataka lipanj 2014. godine, to ne znači da ćemo čekati lipanj 2014. godine, već moramo postupno e, raščišćavati sve te probleme, dakle kako bismo mogli do, 2000, do lipnja 2014. godine svesti e, broj problema na najmanji mogući broj, dakle da, da ostanu samo tri ili četiri teme kojim će se baviti šefovi države vlada na sastanku u lipnju, jer inače ne bi bilo za njih moguće raditi. No evo, u studenom na sastanku e, obrambenog vijeća, vijeća za vanjske poslove, evo počet ćemo već e, raščišćavati stvari. Dakle, glavne ključne teme, na njima se već počelo raditi ranije, Imali smo e, u lipnju pomorsku raspravu po prvi put, e, dakle koja je bila sveobuhvatna i koja je e, bila horizontalna. To je bilo pod talijanskim predsjedništvom. U studenom vijeće za obranu za vanjska posla usvaja zaključke koji se odnose na politički okvir za e, djelovanje za glede kibernetičkih prijetnji ili obrambene politike ili financiranja e, vojnih misija, odnosno vojnih pitanja. to je jako važna tema i za doglednu budućnost. Dakle, tu postoji čitav niz novih inicijativa za koje smo e, dobili mandat e, u prosincu. Za njih e, ćemo vidjeti kako se stvari razvijaju i dalje ćemo raditi na njima. Evo sam da vam navedem jednu koja je jedna od glavnih ostvarivih stvari, a to je e, opremi i obuči. Opremi i obuči je dosta ovako široko, široke primjene. Cilj je, mislim, savršeno jasan, dakle omogućiti zemlje i regije koje se nalaze daleko od teritorija Europske unije da same e, steknu kapacitete da se bave s problemima koji se koji izbijaju u njihovoj neposrednoj blizini ili na njihovom teritoriju umjesto da e, čekaju da pozivaju e, druge da dođu interveniraju da se bave posljedicama kriza u biti ovdje se govori o tri stvari i na temelju praktičnog iskustva smo došli do zaključka da e, to treba smatrati doista kao jedan od ključnih prioriteta. Općenito mislim da je izgradnja kapaciteta nešto što će i što treba dobiti sve, više, sve veći prioritet u djelovanju e, europske uprave za planiranje krizama moramo imati također na umu i e, rad na prevenciji izbijanja sukoba. Evo, na primjer, e, suradnja s Afričkom unijom i pružiti mogućnost da ima sposobnost, kapacitete da obavi posao na području e, na koje može djelovati Afrička unija. Ali želio bih dodati još jednu stvar koja je utemeljena na praktičnom iskustvu. Samo obučavanje nije dovoljno i tu imamo dovoljno primjera. Evo, navešću vam primjer EUBAM Libija. Osim ukoliko ne pružimo potrebnu opremu onima koji su već prošli e, obuku EU-a, oni neće moći obaviti posao. Dakle, bilo da se radi tu o dalekozorima e, ili drugim stvarima, njima je potrebna oprema, da. I iskreno govoreći, evo ovako, među nama bude rečeno, moramo ih i zainteresirati za taj rad. Ukoliko im pružimo potrebnu e, obu, opremu, onda ih možemo zainteresirati, ali ovisno o državi, ovisno o okolnostima, ako idemo samo tamo eh, obučiti ih, možda nećemo stvariti eh, željene polučiti željene rezultate. Dakle, oprema je jako važna, ali treba imati na umu i održivost toga svega i dopustite da se pozovem na jedan eh, primjer iz NATO, a to je ISAF gdje 350 tisuća e, vojnika je opremljeno, velike, ogromne količine opreme su ostavljene kako bi se mogao posao obaviti, ali ukoliko se ne ostane tamo i ukoliko se ne postara da je ta oprema doista e, i dalje se može koristiti, onda će kamion e, voziti dok ima, e, dok ima goriva, oprema će biti korištena dok se ne pokvari, ukoliko nema razrednih dijelova, to, je, to će postati, pretvorit će se u protračan novac. Dakle, i održivost toga svega je jako važna u ovom postupku, no vraćamo se na ovo malo kasnije. Isto tako treba imati važnu poruku. svi ovi programi su dugoročne prirode, nijedan od njih nije kratkoročne prirode. Dakle, evo, svi, svi ti, to je kriva poruka ponekad koju ljudi prenose da je to kratkoročna, kratkoročna stvar. Dakle, što se tiče obučavanja i opremanja, postoje dva e, ključna pitanja jedno je e, financiranje, a drugo izazov koji predstavlja opremanje. Dakle, što se tiče opreme, da li govorimo o smrtnostnom oružju ili dual, e, ili opremi koja ima dvojnu uporabu ili nečem drugom. Dobro, to trebamo vidjeti kako će e, naša rasprava ulirati, ali Mislim da ćemo prvenstveno se usredotočiti na nesmrtonosnu opremu, ponešto što ima dvojnu uporabu, a, a ovo ostalo će biti prepušteno državama članicama. Evo pogledajte e, Irak i Kurde u Iraku. Dakle, sigurno nije na Europskoj uniji da dostavlja streljivo ili e, Mislim da to države članice mogu raditi i one to, e, uzgled budi rečeno, i rade. No, mi nastojimo e, preuzeti potrebu izgradnje kapaciteta tih država na sebe kako bi se uspjeli uspjele nositi, nositi sa problemima koji bio kod njih. Evo mogu vam iznijeti tri različita scenarija. Mislim da ovo jako važan koncept i zbog toga sam stao na tome. Evo, zamislimo kriznu situaciju, razmjestimo misiju ili operaciju na teren, obučimo snage, opremimo snage, kako bi mogli preuzeti svoju odgovornost kasnije, kako bismo mi mogli otići od tud. Evo, to je, na primjer, slučaj s Malijem. Obu, obuka je već... E, obučili smo već sedam bataljuna zamislite drugu situaciju gdje ima kriza gdje ne, ne šaljemo e, snage na lice mjesta, ali želimo e, osnažiti njihove kapacitete. Evo, ne moramo sad inicirati konkretan slučaj koji je sad u tijeku, već možemo se osvrnuti malo na budućnost. evo, vidimo sada koji je prostor koji pokriva ISIS, odnosno ISIL, jedan od izazova u budućnosti bit će kako osnažiti države u toj regiji kako bi stekle sposobnost, kapacitete da postanu otpornije. Jer pogledajmo istinu u oči, ta, ta kuga koju predstavlja, ta pošast koju predstavlja ISIS e, će ostati tu ili netko drugi će se pojaviti ukoliko ne riješimo one ključne probleme Dakle, moramo osnažiti tu regiju kako se ne bismo suočavali s istim problemima kroz e, doglednu budućnost. Treće, scen, izrada scenarija za sprječavanje sukoba. Evo, spomenuo sam malo prije Afričku uniju. Jačanje njihovih sposobnosti da radi na prevenciji kriza. Evo, to je skoro druga stvar, jer ne radi se o ratnom području, Dakle, u ratnom području se ne, ne radi na takvim kapacitetima, već se to radi u e, vrijeme mira. Ja mislim da je ovo više nego dovoljno što se tiče programa e, obuči i opremi. Barem za sad. Isto tako imamo neke pilot e, scenarije o kojima možemo govoriti malo kasnije. Nadam se da ćemo dobiti e, od ministra mandat i za to u dakle, mandat u 11. mjesecu i ćemo dakle, evo, koristiti mali e, kao konkretan primjer. Dopustite da kažem koju riječ o e, sveobuhvatnom pristupu. Ako identificiramo jednu, ako možemo identificirati i ukazati na jednu stvar koja čini e, upravljanje krizama i planiranje važnim, to, to je e, značajnim, to je ovaj sveobuhvatni pristup. Naime, uprema jako velike velikog broja alata. Dakle, bilo da se radi o diplomaciji, o raznovrsnim vidovima pomoći, o trgovini, podršci, o voj, vojnim sredstvima. Dakle, sve se tu nalazi u tim instrumentima za koje možemo posegnuti. Dopustite da vam izložim jedan konkretan primjer. U rogu Afrike vodi se operacija Atlanta koja se bori protiv pirateljstva. NATO također vodi svoju operaciju koja se zove operacija e, Oceanski štit, Osam Shield. NATO se e, usredotočio na simptome progoni pirate i nastojimo onemogućiti djelovanja. Dok je s druge strane pristup Europske unije drugačiji. Naime, mi nastojimo riješiti konkretne probleme koji izazivaju to piratstvo i vodimo već dvije godine ras, e, vodimo već rasprave jer e, s tim u vezi u zadnje dvije godine nije došlo ni do kakvih uspješnih e, piratskih E, akcija, što možemo zaključiti da je stvar riješena, obavljena i možemo spremiti stvari i vratiti se kući jer je Atalanta završila svoju misiju? Ne, ja sam uvjeren da onog trenutka kada, kad vratimo svoje e, brodove kući da će piratstvo ponovno nastupiti. jer nismo uspjeli za sad još riješiti razloge zašto je došlo do tog fenomena. Dakle, Europska unija to e, rješava posredstvom raznih e, akcija. Postoje još dvije CSDP misije, jedna je vojna misija, a druga je, radi, se bavi izgradnjom kapaciteta, dakle bilo da se radi o obučavanju policije i globalne straže. E, ulažemo velike novce tamo. To je način na koji se stvar rješava. Dakle, to je taj sveobuhvatni pristup, a novci su novci, to je jedan drugi, mali, mali predstavlja jedan drugi laboratorij za uporabu ovog, ove naše, ovih naših instrumenata. Par riječi o, o zaključcima sa sastanka e, iz prosinca kada je viska predstavnica dobila mandat da ocjenjuje globalno okruženje Europske unije. Tu se radi u biti o mm, svojevrsnom kompromisu za nešto što je izvorno bio, bio cilj, a to je razvoj e, strategije, sigurnosne strategije Europske unije. Kakva će ta strategija biti, mi to još ne znamo. Mi smo čuli, a isto tako visoka predstavnica ovdje u parlamentu je čula da postoji veliki, veliko zanimanje za rješavanjem ovih e, ključnih problema. Ali ne mislim da i ona u ovom trenutku zna na koji će se način to rješavati i na koji, koji bi način bio najbolji. Evo, ja vam mogu iznijeti svoje osobno mišljenje <laughs> utemljeno na petomjesečnom iskustvu. Dakle, ja sam tu još donekle Novajlija. Ali mislim da je to nešto što je neizbježno. Dakle, ima veliki broj pitanja. Dakle, evo, zadnja europska sigurnosna strategija datira još od 2003. godine i ukoliko se dobro sjećate, to je izrađeno u jako specifičnom e, e, trenutku za konkretne potrebe kako bi se pomoglo da se e, pomiri jako razdvojeno društvo nakon sukoba u Iraku. To je odličan tekst. No, ako pročitate ono što je zapisano, evo pogledajte kako sama strategija počinje, slijedi, počinje kao sljedeće, citiram, Europska unija nikad nije bila prosperitetnija, sigurnija i slobodnija. Kraj citata. Pa zar je to doista strategija koja oslikava dobro našu trenutnu situaciju? Nisam uvjeren u to. Osobito kada je riječ o dva velika izazova koja se pojavila zadnjih dvije godine i koje, koji su izbili koji su konsekvenca eh, europske aneksije Krima i sukoba u Ukrajini i pojave Isila. Poslije još nešto što moramo rješavati na, imajući, to na, imajući na umu ono što se dešava na našem istoku, dakle, koja je naša reakcija prema Rusiji? Moramo biti u stanju e, poduzeti nešto, dakle, kako mi to promatramo, a to je stvarno pitanje od strateškog značaja. Nismo odgovorili ni na e, američki pivot e, projekt. To je vjerojatno Europska unija bi trebala više, više raditi na svom e, neposrednom susjedstvu dakle istočno, zapadno, a isto tako trebamo vidjeti što se dešava sa susjedima naših susjeda. Barem je tako to formulirala visoka predstavnica. Nismo se pozabavili novim prijetnjama u strategiji. Ako pogledate nacionalne sigurnosne strategije unutar Europske unije, vidi se da skoro sve te strategije podrazumijevaju između ostalog kibernetičke prijetnje i to su na e, među prvima ili prva ili druga stavka, ali to je uvijek tu, a u europskoj strategiji toga uopće nema. Dakle, to moramo mažurirati jednostavno. I povrh toga, Mislim da moramo odrediti svoje prioritete kada je riječ o sigurnosti i obrani. Vrijeme je da postanemo konkretniji umjesto da kaskamo s događajima. Moramo biti konkretni i ne djelovati nakon što izbiju događaj, već moramo imati jednostavno viziju bolju percepciju stvari i moramo dakle biti isto tako i realni što se tiče naših ambicija i resursa kojim raspolažemo. No, na to ću se malo kasnije osvrnuti. Jer, evo, govoreći o toj ravnoteži, nje baš i nema. Možemo se upitati kakvi su resursi na raspolaganju, a opet moramo imati na umu koje su naše ambicije, dakle tu mora postaviti sklad. I evo, također spomenuo sam i partnerstva s drugim e, državama i organizacijama kao što je NATO, osobito u e, kontekstu kibernetičkog ratovanja. Evo, nedavno je traženo od Europske unije da da svoj doprinos, jer sam NATO neće moći pružiti odgovor na rješavati borice na oba fronta. A što se tiče misija i operacija, još par riječi. Vjerojatno znate da imamo 17 misija i operacija ukupno koje su u tijeku. Pet je E, su vojne e, operacije, ostale su misije, civilne misije. Imamo 7000 e, ljudi na terenu u tim misijama i operacijama. Samo ove godine pokrenute su tri nove. Jedna je u Ukrajini, to je reforma sektora sigurnosti, dakle program pomoći Europske unije, drugi je CAR, koji se vodi u Srećnoj Africi. To je vojna operacija i EUCAP Sahel Mali. Tu se radi, kao što stoji u imenu, o izgradnji kapaciteta. Sve ukupno od 2003. godine, kada je pokrenuta prva operacija, imali smo 30 misija i operacija sve ukupno. Evo, navodim ovaj broj kako bih e, e, vam rekao da smo i zaključili neke, neke, neke misije i operacije i da ne ispadne da samo otvaramo, pokćemo nove, već smo uspjeli i zaključiti određeni broj misija, što je jako e, korisna stvar, isto tako. Poslije sve usredotočenje na izgradnji kapaciteta, bilo se radi o vojnom ili civilnom sektoru, dakle, E, savjetovanje, mentoriranje, savjetovanje za sigurnosnu, reforme sigurnosnog sektora i druge. Još jednu stvar sam djelomično naveo, nijedna od njih nije kratkog roka. Probitno je možda steknu dojam da su instrumenti komisije svi dugoročni, a operacije zajedničke sigurnosne i obrambene politike su kratkoročne. Jednostavno, idete na teren, riješite problem i vrati se. Ne, to nije tako. Osvrnimo se na dvije misije koje su pokrenute ove godine. Evo, naveo sam ih Ukrajina i Srednjoafrička republika, jedna je civilna, druga je vojna. Uzmo primjer Ukrajine. Mandat misije govori o dvije godine kako bi se napravila reforma eh, sektora civilne sigurnosti i onda e, završio posao. No, sjećam se kad sam razgovarao s jednim belgijskim kolegom iz političkog i sigurnosnog odjela, on je rekao da se reforma e, sigurnosnog sektora u Belgiji, na njoj se radilo 15 godina. Tu se radi o državi koja je imala resurse, koja je znala što hoće i nije imala svakodnevnih problema sa upravljanjem krizama, kao što je to slučaj u Ukrajini. Dakle, budimo realni. To je nešto što neće trajati samo dvije godine. Ukoliko to hoćemo valjano obaviti, onda će to trajati duže. Uzmo primjer kar. To je bilo e, rađeno u okviru vojnih operacija EUFORA sve do dolaska i razmještanja jedinica Uena na licu mjesta, Minusk, no opet moramo imati na umu da kada se preda uh, dirigentska palica Minuski, da, da smo mi samo da smo mi završili sa svoj posao i da se možemo okrenuti, spakirati i ići. Ne, uopće tome nije tako. Jer kad predam upravljačku palicu, nije to trenutak kada ćemo razmisliti da li treba ostati ili ne. Ne, ta je odluka donesena kada je odlučeno razmještati ljude i ukoliko ne želimo polovično odraditi stvari i na kraju se suočiti s neuspjehom, onda se mora ostati na terenu. I to je dio našeg posla i to sam spomenuo, strategije, tranzicije, dakle kako se migrira, prelazi s jednog instrumenta na drugi. Mislim da je zaista bitno sagledati cjelokupnu situaciju. To je snaga Europske unije. To je način na koji moramo planirati i na koji način moramo voditi i operacije i misije. A ponovno, ove e, misije zajedničke sigurnosne i obrambene politike su samo dio rješenja. Postoje i druga rješenja osim ovoga. Vratit ću se na probleme financiranja kao i dileme vezane uz financiranje jer se radi o veoma bitnom pitanju. Vjerojatno ćemo se suočiti sa teškim periodom u narednih nekoliko mjeseci unutar političkog i sigurnosnog odbora kako bismo razmotrili sve misije i operacije i vidjeli koje možemo e, zaključiti i gdje možemo uštediti novca jer nije nam ostalo dosta sredstava u proračunu te tako ne možemo pokretati stalno nove operacije ili misije. Ukoliko e, dođe do toga da moramo uputiti e, vojnu misiju ili e, misiju za uspostavljanje mira u gazu, mi to nećemo moći učiniti jer nemamo dovoljno sredstava u proračunu. Zato moramo vidjeti koje operacije i misije moramo privesti kraju i moramo vidjeti na koji način možemo uštediti sredstva. Daću vam jedan konkretan primjer. To je zapravo dio našeg e, unutarnjeg razmišljanja, tako da nemojte preuhitreno izvlačiti pouke iz ovog što ja sada govorim. E, na primjer, jedna od najvećih misija je misija koja je upućena u Gruziju. Ona je e, upućena tamo kako bi se e, pravilno primijenio sporazum iz 2008. godine. Tamo imamo 2300 ljudi i pitamo se zapravo trebaju li nam svi tu ljudi na tom području. Ne možemo tek tako donijeti odluku i e, ne možemo donijeti zaključke koji bi doveli do pogrešnog tumačenja onog što mi radimo. Postoji samo jedno rješenje za ovaj problem. Moramo ili restrukturirati misiju u Gruziji, ali to možemo učiniti jedino ukoliko imamo potpisan i primenjen sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Na koji način možemo pomoći toj zemlji u izgradnji kapaciteta kako bi naša pomoć bila relevantnija kroz to ukupno restrukturiranje. To su sve otvorena pitanja i sada ih e, samo spominjem na vrlo otvoren način sa vama kako bih vam ukazao na neke dileme s kojima se susrećemo. Zapravo još uvijek ne znamo kako ih e, riješiti, e, ali moramo ih uvijek imati na umu i uvijek govoriti o tome na našim zajedničkim sastancima. I još nešto što je postalo prilično kritično e, u zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici je činjenica da mnoge zemlje koji su naši partneri žele sve više i više surađivati s nama u ovim misijama. E, jednostavno su shvatili da Europska unija nije samo gospodarska unija, već isto tako unija koja se bavi obrambenim i sigurnosnim aspektima te gradi i kapacitete u tom cilju. Ovdje ćemo govoriti o nekim međunarodnim organizacijama. Naravno, e, Ujedini narodi su ovdje ključna organizacija, oni su glavni pokrovitelji za sve ono što radimo u ovom području i sve ono što poduzimamo na području sigurnosne i obrambene politike mora biti u skladu i s propisima UN-a. Moramo naravno zajedno sa njima surađivali, bez obzira na to da li se radi u e, Maliju, Somaliji, Afganistanu ili bilo kojoj drugoj državi. Zajedno sa njima surađujemo e, na operativnom planu. Također imamo i dijalog na visokoj razini u stalnom odboru koji se bavi upravljanjem krizama unutar UN-a i svakog tjedna se e, telefonom čujemo s kolegama u Yorku, Tako smo bliski i e, tako blisko surađujemo. Što se tiče NATO-a, veoma često smo isfrustrirani jer shvatimo da ne možemo ići dalje od određene granice e, zbog određenih političkih pitanja koje nisu rješena, riješena. A s druge strane ne smijemo ići ni ispod određene granice zbog e, određenih e, operativnih dogovora. Doduše, dosta toga se već radi, ali ostalo je još dosta i posla za obaviti te moramo točno identificirati sva ta područja na kojima moramo više surađivati e, s NATO-om. Jedan od konkretnih e, primjera e, su primjeri ovih operacija o kojima se govorilo i na Europskom vijeću. Vezano uz hibridno ratovanje. Države članice bi naravno htjeli koristiti sve instrumente koji su na raspolaganju na učinkoviti način. To nije iznenađujuće. To je dakle ključna smjernica. A zaboravio sam govoriti o sljedećem e, sastanku vijeća u šestom mjesecu 2015. godine kada ćemo ponovno govoriti o pitanjima sigurnosti i obrane. Osim e, ovoga o čemu ćemo morati govoriti o onih 60 zadataka i ispunjavanju tih 60 zadataka, morat ćemo vidjeti na koji način održati pitanje sigurnosti i obrane e, visoko na dnevnom redu, čak i nakon održavanja tog Europskog vijeća. Jedino na, jedino na taj način ćemo odgovoriti na sadašnje izazove koji su sa nama i moramo vidjeti na koji način raditi na ispunjavanju e, ciljeva i na koji način ih procijeniti u nekom e, razdoblju između održavanja dva europska vijeća na kojima se govori o ovim jako bitnim pitanjima sigurnosti i obrane. Partnerske zemlje danas E, imamo 16 zemalja koji su potpisali takozvani ugovor o e, sudjelovanju. To je veoma koristan e, praktični instrument koji im omogućava svaki put da nam se želi pridružiti i poslati jednu osobu u jednu od naših misija, to mogu učiniti bez suočavanja sa različitim eh, administrativnim eh, i financijskim preprekama. Dakle, to je jedan vrlo praktičan instrument, ali isto tako i bitna politička poruka. Zemlje iz Azije, uključujući Južnu Koreju, uključujući eh, Australiju, E, Latinsku Ameriku, sve to su zemlje koje žele surađivati s Europskom unijom. A na terenu imamo zaista jako puno partnera, naročito misija Atalanta koja je e, posebno interesanta. Tu imamo pripadnike iz Japana, iz e, Kolumbije koji sudjeluju u operacijama borbe protiv piratstva. Jedan od velikih izazova, a to je sigurno nešto gdje će nam vaša potpora biti nužna, je da zajamčimo da sigurnosna i obrambena politika pronađe svoje mjesto u općem djelovanju Europske unije, a do toga još uvijek nismo stigli, a to je zaista od velike važnosti. Obrana je nešto na što se često gleda kao na nužno zlo, ali istovremeno mi moramo zajamčiti da obrana bude e, održiva, te stoga sveobuhvatni pristup mora funkcionirati i u praksi. E, zatim, govorio sam o 17 misija i operacija. E, neki postavljaju pitanje možemo li zaista upravljati sa toliko misija i operacija. Odgovor bi bio taj da uvijek ovisi o tome što radimo tim misijama i operacijama? Da li pomažemo zemljama u obliku pružanja e, pomoći u osoblju ili opremi. Moramo pronaći ravnotežu između naših ambicija i naših izvora. Ukoliko to ne možemo postići, onda danas kada kažemo da imamo 17 misija i operacija, moramo reći da je većina sredstava koja se ulažu u te misije operacije e, su sredstva koja se ulažu u civilne operacije. No međutim, to ne predstavlja veliku količinu novca. Isto tako znamo da e, nije slučajno to što imamo ograničena sredstva, to, to je dogovoreno između svih država članica. Moja poruka ovdje bi bila ta da moramo pronaći ravnotežu. Ako imamo manje sredstava za e, podupiranje aktivnosti zajedničke sigurnosti i obrambene politike, onda i naše ambicije moraju biti niže. A ako su nam ambicije visoke, onda moramo izdvojiti više sredstava. Još jedno pitanje je pitanje brzog reagiranja. To je također veoma bitno. Vidite da je to i u NATO pitanja na koje se često usredotočavamo vezano uz kolektivnu obranu kao i upravljanje krizama. Bitno je imati instrumente koje e, možemo iskoristiti na vrlo brz način. Mi imamo jedno savršeno E, sredstvo, a to su borbene skupine Europske unije, koje su sjajne. Ako ih poredite sa e, NATO-vim e, skupinama za brzo djelovanje, mi u Europskoj uniji imamo borbene skupine koje su na raspolaganju u roku od 5 do 10 dana, a NATO ih ve snage su na raspolaganju u roku od 30 dana. Doduše, NATO će reformirati ove E, skupine jer su svjesni da je to nužno. Evo kada pogledamo što se dešava u Rusiji, sigurno je da ovih 30 dana je predug period. Ali e, ove naše borbene skupine su sjajne, ali problem je što ih nismo nikad do sad rasporedili nigdje. E, nije to nije problem tehničke prirode već političke prirode i e, to je nešto gdje ćemo trebati vašu potporu kako bismo zaista uspjeli riješiti sve ove poteškoće. Tu se radi i o donošenju odluka, ali isto tako i političkom djelovanju, naročito na razini NATO-a. Države članice su nekada zainteresirane interesirane za razmještanje ovih borbenih skupina na određena područja, ali to nije uvijek u skladu s namjerama NATO-a i to predstavlja ogroman problem. Financiranje je također problem jer ukoliko budemo očekivali od zemalja da financiraju ove borbane skupine i žrtvuju živote e, svojih vojnika, a da nemaju nikakav interes u raspoređivanju ovih borbenih skupina na krizna e, područja, onda ne znamo na koji način e, nastaviti, ne znamo zbog čega bi netko bio zainteresiran da se to nastavi. To je zaista teško pitanje i ta pravila će se vjerojatno morati izmijeniti. Isto tako imamo i drugi instrument o kojima smo govorili na Europskom vijeću iz 2013. godine bespilotne e, letjelice. To je ključno pitanje za Europsku uniju i Europska unija sada ima te kapacitete što je zaista jako dobro, ali opet ključni problem, a to je problem i NATO-a kada se govori o takozvanoj pametnoj obrani, ukoliko se neka ključna pitanja ne budu riješila na pravilan način, naročito vezano uz raspoloživost kapaciteta, dakle ukoliko se zemljama ne bude zajamčilo da mogu zaista sasloniti na te kapacitete, vjerovatno će se cjelokupna ta ideja kapaciteta e, će se morati izmijeniti jer inače ćemo samo e, imati instrumente koji će se sve više i više preklapati. Mislim da sam dosta govorio o europskoj strategiji, ali s druge strane moram predstaviti i argumente zemalja, država članica. Činjenica je da određena pitanja se nekada postave, ali nije sigurno da se može pronaći odgovarajući odgovor jer postoje različita stajališta između država članica. Moj odgovor na sve ovo bi bio taj da je s jedne strane jako bitan sam e, postupak raspravljanja ključnih pitanja, raspravljanja o prioritetima, e, pronalaženja odgovora na to kako rješavati nove izazove. A isto tako ako postoje zaista velike razlike, onda nisam siguran da će se ti problemi riješiti samo na taj način što ćemo ih e, staviti po strani ili da nećemo govoriti o njima. Sigurno je da to nije rješenje. Ovo je možda bio dug uvod, ali znate toliko toga se ima za reći o ovim pitanjima i vi ste nam nužni. Vaša potpora nam je nužna, vaša politička potpora kao i vaše razumijevanje jer bez toga ne možemo funkcionirati. Tako da vam se još jednom želim zahvaliti na ovoj prilici da razgovaram sa vama. Hvala i vama, gospodine i Klodi. Prije nego što predam reč zastupnicima, želim samo dati jednu izjavu. U ponedjeljak smo imali sastanak AFETA koji je bio posvećen situaciji sa EOLEX-om, dakle misija Europske unije na Kosovu koja je tu je situacija veoma ozbiljna i mi moramo taj problem riješiti vrlo brzo i na oprezan način. Mi smo odlučili postaviti određena pitanja visokom predstavniku kako bi od nje dobili odgovore što je prije moguće. Vjerojatno će se tu raditi Vjerovatno možemo naglasiti da je mišljenje zastupnika to da se nikako ne smije tolerirati e, nikakvo kršenje ukoliko se dokaže da je zaista e, da su zaista navodi za koje smo čuli istiniti. imamo određene izjave koje smo mogli pročitati u tisku, ali isto tako i izjave i službene izjave iz Europske unije. Ja vam mogu obećati da ćemo mi vjerojatno na zatvorenom sastanku kao i e, na, zajedno, e, na zatvorenom sastanku našeg predsjedništva kao i predsjedništva AFETA govoriti o tom pitanju i vidjeti na koji način se e, može riješiti ova situacija koja je zaista ozbiljna i zapravo dovodi u pitanje cijeli koncept e, zajedničke sigurnosne i obrambene politike na, na zapadnom Balkanu. To je problematično. A sada predajem riječ gospođi Ani Gomeš. Uh, uh, Hvala. Zaista cijenim što ste došli ovdje govoriti sa nama o izazovima s kojima se suočavamo i iz vašeg izlaganja vidimo da ste zaista ih shvatili, da ste i da ćete se baviti ovim velikim izazovima. Žao mi je što nemamo više zastupnika na ovom sastanku jer zaista mislim da je ovo izlaganje bilo vrlo interesantno i korisno. Možda su neki od naših zastupnika već krenuli na put u Rim gdje će se razgovarati o ovim pitanjima. I mi zaista cijenimo ovaj cjelokupan pregled situacije i činjenicu da ste govorili o strateškim e, razmišljanjima. Vi ste govorili također i o pitanju financiranja. I pozvali ste nas da se prilagodimo novim izazovima. Ja se jedino ne slažem vezano uz ono što ste rekli za dešavanje u Libiji jer sam bila izvjestitelj za Libiju 2010. godine i dosta sam e, vremena provela u Libiji. Mislim da problem Libije nije problem nedostatka opreme, odnosno oružja, već je problem što je to oružje dato pogrešnim osobama. Ne, I to je problem s kojim se očavamo često sa zemljama koji nemaju problema s novcem. Ono što je očigledno i meni kao i drugim zastupnik parlamenta koji su bili tamo 2012. godine sa odborom za vanjske poslove, uključujući gospodina Danžana, koji je bio sa nama i predsjedavao našim drugim sastankom. Ono što smo mi vidjeli tamo i što smo rekli u više navrata je to da nam je potrebna strateška politika vezana uz Libiju. Ovdje se ne govori e, samo o nekim tamo susjedima, već susjedima koji su samo na sat vremena udaljeni od naših obala, a koji imaju jako puno oružja. I ako nam se ovdje govori o onim stvarima, onim ciljevima koje ne možemo ispuniti, to nije dovoljno. Bilo je na, na Europi je bilo da radi na izgradnji kapaciteta. To je nešto što nedostaje tamo. Ja se vrlo dobro sjećam rasprave koju sam e, imala sa Martinom koji je predstavljao UN kao i sa predstavnicima država članica koji su e, imali visokog predstavnika koji nije razumio situaciju. Europa je bila jedina koja je mogla igrati ključnu ulogu unutar SSR-a i DDR-a koja je koji je smisao koji je bio smisao poslati tamo misiju ako nemate sigurnosnu strategiju. Ja sam bila tamo, ljudi su mi rekli pa evo svaki put kada pronađemo sugovornike, e, na primjer da razgovaramo o pomorskoj sigurnosti, E, ljudi poslije jednostavno nestanu, odu u pustinju i zapravo e, sugovornika onda više nemamo. Tamo nije bilo e, središnjeg zapovjedništva vojske i jasno je da nitko zapravo nije bio pravi stručnjak za pitanja sigurnosti i ne znam kako to nije rješeno na europskoj razini. Neki od naše država članica su zaista odgovorni za ova pitanja jer su oni htjeli postaviti određene savjetnike u e, ministarstva kako bi e, se pobrinuli za dostavu oružja, ali s druge strane tu e, smo postavili neiskusne ljude i vjerovatno je došlo do iste situacije kao i na Kosovu. Mi jednostavno se nismo bavili ključnim problemom. Problem nije nedostatak opreme. Neke države članice to neće nikada priznati. Neke države članice su odgovornije za ovo nego druge. Ja ne kažem nije me strad da kažem da su to Ujedinjeno kraljevstvo, Francuska, Italija, a donekle i Njemačka. A sada je situacija ovakva kakva je. A oni i dalje zanemaruju situaciju. Gospođa Ashton je također odgovorna za ovu situaciju i mislim da je parlament to već rekao u nekoliko navrata. Sve rezolucije koje smo usvojili o Libiji imaju određene stavke vezano uz eh, misije političkog i sigurnosnog odbora i e, naši sugovornici iz Libije su dolazili i molili nas za našu potporu, a mi nismo mogli učiniti ništa više od ovog što je urađeno. I čini nam se da je situacija sada još gora. Tamo zapravo će oružje koje smo dali završiti u rukama e, terorista i kriminalaca. Zato nam je potrebno vodstvo i potrebna nam je jaka uloga visokog predstavnika. Lady Ashton koja dolazi iz Velike Britanije je osoba koja je trebala postići određene rezultate u ovom području, ali ona jednostavno nije uspjela razumjeti situaciju, imala je negativan pristup zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici jer je dolazi iz Velike Britanije i e, zbog stajališta njezine vlade. To je bio jedan od problema. S jedne strane smo imali Veliku Britaniju koja je mogla učiniti dosta E, na području zajedničke sigurnosne i obrambene politike, ali je u potpunosti uništila jer je smatrala da nije toliko bitna i da mora imati privilegirane odnose sa Sjedinim američkim državama, ali nekada moramo učiniti ono što je bitno. Zatim smo imali problem s Njemačkom koja iz povijesnih e, razloga koje možemo svi razumjeti je htjela e, staviti naglasak na mirovne pregovore i i to također nije dovelo do pozitivnih rezultata. A pitanje financiranja je također povezano u sve ovo. E, ovdje imamo Marka Gela koji također može govoriti o ovom e, središnjem pitanju financiranja. Tu Također možemo govoriti o pitanju zajedničkog financiranja za e, misije zajedničke sigurnosne i obrambene politike i nedostatak vodstva koje je zaista problematično u Libiji i nadamo se da će svi ti manjci koje smo za koje znamo u Libiji da će nam služiti kao primjer za u buduće. Thank you, madam. Hvala gospođo Gomeš. E, sada dopustite da postavim dva pitanja. Molim vas, e, dajte nam jedan kratki pregled e, mjera u vezi sa EULEX-om, u vezi sa ovim što sam rekla o krizi odnosno aferi u vezi sa Eulexom, uzimajući u obzir taj kon, tu koncepciju jednog sveobuhvatnog pristupa. Dakle, što je tu potrebno, što će konkretno biti učinjeno? Hoće li misija biti uklonjena. A druga, drugo pitanje je o borbenim skupinama. Što je vaša koncepcija, vaši pogledi na na e, naše borbene trupe u, kad je riječ o dupliciranju koja je vaša koncepcija borbenih skupina. Hvala lijepa. Dopustite najprije dva komentara. Prvo u vezi sa Libijom. Potpuno se slažem sa vama. Zato sam pokušao reći da svi ti napori kad na primjer upotrebimo vojnu silu Libija je živi primjer toga da otići e, upotrijebiti upotrebiti vojnu silu e, srediti situaciju i onda se povući da to da se time situacija e, tim, to nije rješenje to nije dovoljno nakon toga se situacija opet pogorša. Također ovo što ste ovo što ste rekli o SSDR-u ne, može ne možemo biti iznenađeni kada nastane kaos ako E, jednostavno nakon vojne intervencije ne odradimo ostatak posla koji treba odraditi. Što se tiče financiranja zajedničke o sigurnosne i obrane, obrambene politike, odnosno misija. Sjećam se ministra obrane Francuske u Milanu E, je rekao nešto što je po mom mišljenju vrlo e, dobro objašnjenje problema kada je postavio pitanje da li je naša solidarnost ograničena na 10%. Jer to je zapravo postotak e, kad, kad se E, u slučaju vojne misije financira samo 10% troškova. Interesi se neće promijeniti, nacionalni interesi ostaće takvi kakvi jesu. Ali pravila o financiranju su nešto što možemo promijeniti. Što se tiče naših borbenih snaga i pitanje dupliciranja. Da li tu nešto dupliciramo? Kao što se sjećate, e, borbene skupine su trebale slušiti za dvije svrhe. Jedna, jedna svrha je na neki način trebalo, trebao biti E, instrument za transformaciju kako bi se pomoglo nacionalnim vlastima da e, transformiraju su vlastitu vojsku, da, ih, da je učine mobilnijom, modernijom, upotrebljivijom. U tom smislu ja mislim da su borbene skupine kao koncept e, dobre to sam vidio na primjeru moje zemlje, Mađarske. To je dobar koncept. Ali jesmo li, je li to dovoljno? Jesmo li sad s time zadovoljni možemo li reći da nam drugi aspekt nije važan? Ne, ja mislim da drugi aspekt nije manje važan. A da li dupliciramo ili ne, e, mi govorimo o nacionalnim snagama koje prolaze jednu izvisnu obuku, potom se radi evaluacija e, u suradnji sa nato dakle Evropska unija i NATO e, procjenjuju spremnost naših borbenih e, snaga. Mislim da je to dobro rješenje, ali ja ne vidim zapravo tu opasnost od dupliciranja. Do dupliciranja može doći ako je netko, ako neko pokuša biti i tu i tamo i, ako bi Europska unija ili NATO pokušali e, nadjačati jedni druge. ako bi iz političkih ili bilo kojih drugih razloga, na primjer u nekoj susjednoj zemlji, došlo do krize, opće je pravilo, e, nemoj upotrijebiti e, vojne snage jer susjed ostaje u susjed. Dakle, ja tu ne vidim nužno neki konflikt, ali se slažem da je to područje gdje dvije organizacije moraju vrlo usko surađivati i harmonizirati e, svoje aktivnosti kako bi se smanjio na minimum mogući konflikt kad je riječ o upotrebi borbenih trupa Dakle, mislim da je taj problem e, da se s njime možemo nositi. Što se tiče Alte u Bosni, tim pitanjem ćemo se ponovo pozabaviti, osobito kad je reč o potrebi za održavanjem izvršnog karaktera e, mandata te misije. E, čini se da su zemlje članice tu donekle podijeljene. Ja još uvijek mislim, to je moje osobno stajalište, da je to dobra investicija da novac koji smo potrošili na to da smo dobro potrošili. Ako usporedite e, sa rizikom koji bi <clears throat> nastao kad bismo ih povukli, mislim da bismo za nakon nekoliko mjeseci to zažalili. E, mi tamo e, pitanje poziv zemljama zapadnog Balkana da se pridruže Europskoj uniji e, je neupitno to sad je samo pitanje vremena nije pitanje da li nego samo kada e, nesposobnost Bosne i Hercegovine da postignu bilo kakav napredak što se tiče ispunjavanja naših kriterija koje nije baš tako teško ispuniti. Ja se sjećam koliko puta smo odlazili u Sarajevo s porukom e, zaostajete svi drugi u regiji će vas preteći Radi se o radnim mjestima, o investicijama, radi se o životima vaše djece, o vašoj budućnosti. Uzmite primjer imovine. Je li to tako teško riješiti? Ne, nije. E, zašto se postavljeno je pitanje zašto nam je to tako važno e, odgovor je bio jednostavno to učinite i onda ćemo ići na sljedeću stvar e, to se ne odnosi samo na Bosnu i Hercegovinu nego i na niz drugih zemalja uključujući i Ukrajinu i obaveze koje je ta zemlja e, preuzela. Zemlje kao što su Poljska, Mađarska, Češka i niz drugih zemalja. Bilo je dovoljno objesiti mrkvu pred nosom i reći učinite ovo ili ono i vratite se kad to obavite to je funkcioniralo, ali čini se da to ne funkcionira sa svim zemljama, očito ne funkcionira na Zapadnom Balkanu i e, upitno je da li će funkcionirati sa Ukrajinom. Mi želimo pitanje vlasništva je nešto što mi želimo da se odradi. E, također i po pitanju e, reforme javnog sektora. Mislimo, mi mislimo da je to vrlo važno. ne možemo imati očito isti pristup prema ovim zemljama kao prema nekim drugima. Dakle, pitanje koje si možemo postaviti je da li smo zainteresirani da oni uspiju. Naravno da jesmo zainteresirani. To bi trebala biti uglavnom e, naša, naš glavni cilj. Dakle, pomoći im da provedu reforme, ali istovremeno moramo im pomoći da e, provedu te reforme da učine pravu stvar i novac koji se da u tu svrhu ne smije biti e, potrošen za druge stvari. Radi se tu i o promjeni načina razmišljanja. Hvala lijepa gospodine Iklodi. Htjela bih e, možda dati jedan komentar. Spomenuli ste Ukrajinu. Mislim da je ovo što ste rekli E, ispravno, odnosno da je bilo točno do Majdana. Jer za vrijeme Majdana čini se da je većina ukrajinskog društva pokazala svoj, svoje vrlo jasno stajalište i sada imaju stvarne poteškoće. Oni su sad zapravo u ratnim uvjetima pa ipak rade na reformama i pokazuju ne samo volju da provedu reforme, nego i odlučnost da ih provedu usprkos krajnje teškim uvjetima u kojima se nalaze. I sasvim sigurno e, rezultati nedavnih parlamentarnih izbora pokazuju postojanje volje u zemlji jer na temelju rezultata ovih izbora je jasno, potpuno jasno da te proeuropske, prozapadne, e, proreformske snage u e, ukrajinskom društvu e, predstavljaju veliku većinu stanovništva Ukrajine. Što se tiče Bosne i Hercegovine, sigurno taj e, duh e, koji prevladava, ta nesposobnost da se nešto promijeni je i više nego vidljiv tamo i moramo uzeti u obzir Republiku Srpsku, dakle tu komponentu njihove stvarnosti, a također i vanjsko djelovanje tamo koje ih spriječava da napreduju. Međutim, kao i u slučaju Ukrajine, ja mislim da ima nade i za Bosnu i Hercegovinu i da će, da će se i tamo moći postići uspjeh. Usprkos e, teškim uvjetima, ja mislim da je ovo bila vrlo dobra e, rasprava. Hvala vam lijepa na vašoj prezentaciji. Mi ćemo vas sigurno pozvati još mnogo puta u budućnosti i ostaćemo s vama u kontaktu. E, također ćemo rado saslušati vaše prezentacije i na temu Eulexa, što je kraj, jedna krajnje teška stvar gdje je potrebno hitno nešto poduzeti. Jer tu postoji jedna potencijalna opasnost i što se tiče javnog mnjenja na Kosovu i u cijelom svijetu jer e, to podriva našu vjerodostojnost. Tako da se time doista moramo pozabaviti i to brzo. Hvala vam lijepa na sudjelovanju na ovom sastanku. E, a sada zatvaramo ovu točku dnevnog reda. upravo e, mi je rečeno da će naš sljedeći sastanak e, biti održan 20. studenog. Hvala lijepa, sastanak je zatvoren.